Ako ne bismo smjeli ohrabrivati prakse koje postiču vlade koje krše pravila klimatska i doprinose klimatskim promjenama. Zakonodavni prijedlog za sljedeću godinu postavlja uvjete koji traži da se na europskom tržištu ne prihvaćaju proizvodi koji nisu proizvedeni sukladno okolišnim kriterijima, planet je, cijeli planet je naše susjedstvo i to je pokazala pandemija COVID-19. I zbog toga e, trebamo iskoristiti sav pritisak koji imamo na vladu Brazila i lokalne vlasti kako bi oni poduzeli mjere za ta važna pluća svijeta. To treba uraditi zbog nas i naše djece. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeći govornik Marko Sančez Amor. Hvala gospođo predsjednice, u ovim godinama populističke politike e, nedostatak demokracije prati pritisak na okoliš. Svjedoci smo autoritarnog pritiska, odnosno pristupa određenih vlada koji vrše pritisak na resurse. Zbog, zbog čega se to događa? Zato što populisti predstavljaju e, zapravo ružnu masku kapitalizma koji gleda samo na kratki rok. Oni su rezultat ultradesničkarskih planova koji misle da imaju apsolutno pravo iskorištavati sve resurse za koje misle da pripadaju njima zato što su na njihovom teritoriju kao da se okoliš može podijeliti prema političkoj karti svijeta. E, dakle, ta vrsta okolišnog nacionalizma je zaista razorna i Amazoniju treba smatrati prirodnim resursom cijelog čovječanstva. E, e, to je sjajan primjer toga. Naravno, E, ono pripada, ona pripada domorodačkom stanovništvu. I njihova prava se oduzimaju putem jagme za zemljištem i krčenjem šuma Amazoni koju vrši vlada Bolsonara. Dakle, Europska unija treba reagirati iz razloga demokracije i razloga zaštite okoliša i zaštite klime i prava domorodačkog stanovništva Brazila. Bio bih zaista ponosan da mogu svojim biračima danas reći da sam govorio o krčenju šuma Amazoniju. Hvala predsjednice. Evo, dopustite najprije da odam počast Čiku Mendesu koji je ubijen u Brazilu prije više od 30 godina zato što je tada još se borio za Amazon, Amazoniju. Od tada od njegove, od tog ubojstva još stotine domorodaca i sindikalista su ubijeni u Brazilu. Četiri, evo pet u zadnja zadnjih par mjeseci. I htio bih da se ne zadovoljimo time da prokazujemo i Bolsonara i brazilsku vladu i da upiremo prstom u njih kao jedine krivce. Naravno, oni jesu odgovorni, ali ne smijemo zaboraviti sljedeće na čemu insistiram, a to je da krčenje šuma i taj krimen protiv planeta, protiv bioraznolikosti, protiv e, jagme zemljišta i taj genocid tamo koji se e, provodi da, sm, da imamo i odgovornosti mi ovdje, jer to se sve dešava kako bismo mi uvozili soju, kako bismo hranili svoju stoku, kako bismo uvozili palmino ulje i kako bi letjeli naši avioni. Zato se, zato se e, krči ta šuma i uništava i svake sekunde jedan nogometni stadion se tamo e, krči. Dakle, pola svjetske deforestacije se dešava u Amazoniji. Dakle, moramo otvoriti oči. Evo, citirat ću jednog čovjeka e, bogobojaznog od prije četiri stoljeća, dakle Bosue je govorio o ljudima na dobar način. Vrijeme je kako, nas, kako nam on govori da ne budemo samo pasivni promatrači ili sučesnici, već moramo osvijestiti tu činjenicu da smo mi ti koji izazivaju, uzrokuju te drame. Moramo to napraviti. Vi ste to rekli, povjereniče, mi vas podržavamo. Dakle, kao što ste rekli, moramo promijeniti svoje zakone, moramo se postarati da obveza nadzora bude ta koja će voditi naše međunarodne sporazume. Moramo prestati sa takozvanim slobodno trgovinskim sporazumima. Da, Europa mora ostati otvorena, ali moramo se postarati da prekinemo i sa Mercosurom i svim onim što uništava planet i to trebamo napraviti sada. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Metz képviselő asszony, a zöldek képviseletében öné a szó. Thank you, Mrs. President. I am shocked. Hvala, gospođo predsjedniče. Šokirana sam što smo svjedoci ovog posljednjeg kruga e, krčenja šuma. Ova godina je do sada najdestruktivnija godina za Amazoniju. E, to se poklopilo sa pandemijom COVID-19 koja se pojavila u Brazilu i iznenadila me izjava ministra za okoliš Brazila koji je iskoristio to što se cijeli svijet bavi pandemijom da se bavi zakonima za okoliš. Domorodač ko stanovništvo su oni koji su najviše pogođeni, ne zato što gube zemljište nezakonitom sjećom i, i za zemljište, nego i zbog e, pandemije. Oni dva puta češće umiru od ostatka stanovništva. Evropska unija ima odgovornost isto tako što financira velike zemljoposljednike. To se mora zaustaviti, potrošači moraju biti upozoreni i, i moramo zaustaviti ovaj opasni dogovor Merkoskur. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik Helmut Scholz iz Ujedinje Ljevice. Hvala. Ministar za okoliš iz vlade Bolsonara je nedavno predložio na sastanku vlade da iskoriste priliku kada se medije bave koronom da e, promjene zakone. To je kraj e, citata e, zakone koji su sprečavali rad u rudnicima i poljoprivredu u zaštićenim područjima. Bilo bi apsurdno da mi kao Europska unija potpišemo trgovinski sporazum s tom vladom kad je jasno da ne možemo vjerovati u njihova obećanja. Dakle, mi imamo odgovornost i moramo uključiti u našu trgovinsku politiku instrumente koji će omogućiti sprečavanje krivičnih djela protiv okoliša i lokalnog stanovništva. Socijalni i i okolišni standardi moraju biti dio naših e, sporazuma. Što će se desiti ako potpišemo sporazum Mercosur, a ako Bolsonaro ne ispuni svoje obveze, ako ga uštivo podsjetimo, on će se samo e, smijati. Ne treba ni predstavljati takav sporazum u ovom parlamentu. Želimo sveobuhvatne propise za opskrbni lanac e, kako bi istakli one crne ovce među europskim tvrtkama.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 Dakle, naša zajednička odgovornost nas Europljana, naša suodgovornost Europljana, dakle da se ide glavom kroz zid sa slobno trgovinskim sporazumima koji su danas pokazali i dokazali svoju nesposobnost i dobro kažem nesposobnost da se ispoštuje pravo o zaštiti okoliša. Dakle, povjereniče, kada kažete poglavlje o održivom razvoju koje je danas obvezno u svim slobodno trgovinskim sporazumima pa i u Merkosuru, ali ne samo u Merkosuru već u svim tim slobno trgovinskim sporazumima, dakle kada kažete da će to, poglavlje moći regulirati, pa ne slažem se povjereniče, to poglavlje ništa ne regulira, ono organizira rast rasprave, ali tu nema nikakvih sankcija u slučaju nepoštivanja tih odredaba. Dakle, ono što mi tražimo nije marketinške mjere, nije nove riječi, već obveze i sankcije. Dakle, da, otvaramo vrata za slobodno trgovinske sporazume, ali slobodno trgovinske sporazume nove generacije koji će stvarno omogućiti da sankcionira zemlje poput Brazila, poput drugih koji ne poštuju ta prava i tražimo također e, obvezu nadzora europskih multinacionalnih poduzeća koje e, u slučaju ulaganja u treće zemlje ne, ako ne poštuju ljudska prava i okoliš onda želimo da postoji mogućnost za žrtve da podnesu žalbe gdje god bile ta e, te, to se mora ispoštovati to je obveza prema ljudima. Dakle, danas domorogačko stanovništvo se iskorjenjuje iz Amazonije i moramo im dati mogućnost da podnesu e, žalbe protiv multinacionalnih poduzeća ako ništa ne poštuju. Hvala predsjednice. Dakle, krčenje šuma Amazonije je apsolutna katastrofa. Dakle, možemo kvalificirati krčenje šuma i otmanje E, zemljišta nultom razinom politike. Da, jer e, dionici tog krčenja šuma u Amazoniji znaju jako dobro da mogu računati na so, e, Amazon politike. Dakle, ta politika je omogućena između 2004. i 2013. Tada, u stvari tada je ograničeno krčenje šuma tada je pojačana uloga Brazilske agencije za zaštitu okoliša i stvoren je fond koji je za cilj imao da se podrži očuvanje šume. Tada je Brazil bio i potpisnik Kopenhagenške konferencije za zaštitu klime. Dakle, evo, koliko god ja imao simpatije prema komisiji, ove mjere koje su jutros najavljene, sumnjam da mogu biti učinkovite. Dakle, ovdje se govori o dobrovoljnim mjerama. Da li je to dovoljno? Isto vrijedi i za politiku dijaloga. Da, treba to ići svjesno i namjerno, ali mislim da se neće daleko dospjeti tako. Mislite da će Bolsonaro nešto samo od sebe uraditi? Podsjetimo se da je on jedan od tih ljudi koji su na međunarodnoj razini e, uživali važne, e, važnu podršku i koji e, u jednoj ruci drži Bibliju, a u drugoj zatvornu šaku kojom uništava sve pred sobom i uništava e, na taj način naš planet. Razumijete što hoću reći? Dakle, govorim o trgovinskom sporazumu između Europske unije i Merkosura koji, a ako ostaje nepromijenjen, e, će Bolsonaro doživjeti kao nagradu za neodgovorno ponašanje. Hvala. Sljedeći govornik je gospođa Rose iz Zeleni, Radova Zelenih. Hvala predsjednice. Ono što se događa u Amazoni ne možemo ostati ne možemo zatvarati oči pred tim. Amazonija je plučno krilo čovečanstva, a žrtva je e, industrijskog modela poljoprivrede napose uzgoja soje koja je odgovorna ne samo za krčenje šume već i za zagađenje rijeka e, pesticidima, dakle uništavaju se staništa brojnih e, životinskih vrsta i otima zemljište brojnih e, ljudi. A istovremeno Bolsonaro favorizira ilegalno krčenje šuma i gazi e, prava e, lokalnog stanovništva. To nije samo problem Brazila, dakle Europa koja pregovara slobodno trgovinski sporazum s Mercosurom, uvozi soju, e, naše banke, naša poduzeća financiraju uništenje. Europa je dakle suučesnik tog ekocida. Klimatske promjene i trenutna kriza pokazuju da sada treba djelovati krčenje šume i dalje sve gore i gore usprkos e, sve većem broju međunarodnih inicijativa. Dakle Europska unija mora biti čelnik u ovome što se radi i poduzeti konkretne jake mjere mjere. Sutra će biti prekasno. Hvala. Gospodin Volas u ime Gue. Od 70. godine preko 7000 kvadratnih kilometara u Amazoniji uništeno. Konglomerati, korporacije s obje strane Atlantika pokreću to uništavanje ublažavanje klimatskih promjena nije prijetnja za poljoprivrednike. Neoliberalni trgovinski sporazumi su prijetnja Dakle, Europska komisija radi u interesu velikog biznisa i pomaže da nađu jeftine sirovine bez e, obraćanja pažnje na okoliš, na domorodečko stanovništvo. Sporazum Mercosur će dovesti do veće kršenja šuma, bit će za male poljoprivrednike u Irskoj i u cijeloj Europi. Formiramo novu vladu u Irskoj i gotovo se ne spominje u programu te vlade ovaj e, sporazum. Oni kažu da to procjenjuju iako smo se mi zeleni tome do sada protivili. Mali poljoprivrednici u Irskoj nisu zabrinuti samo za egzistenciju, nego im je dosta hipokrizije Evropske unije koja poziva države članice da smanje emisije s poljoprivrede, a priprema se da uveze više kontaminirane hrane loše za okoliš iz Južne Amerike. Hvala. Bernd Lange, socijalist demokrati sljedeći. Hvala lijepa. Da, zaista, e, krčenje šuma u Amazoniji nije novi problem, to je nešto što se dešava već desetljećima. I u tom smislu pitanje trgovinskog sporazuma nije odlučujuće. Ono što je odlučujuće je da se nastave politika koja je pogrešna. Dakle, moramo vidjeti kako mi možemo intervenirati kako bi to bio manji problem vrlo je jasno i da je problem e, povezan s činjenicom da smo mi uvoznici proizvoda iz Brazila, kao što je upravo rečeno. Dakle, ako tražnja, strana tražnje igra određenu ulogu, onda e, zaista moramo naći rješenje na strani tražnje. I tu je komisija E, defanzivna. Prije nekoliko godina su e, objavili deklaraciju da kaže da im treba više mjera na strani e, potražnje kako bi imali jednake uvjete tržišnog natjecanja. To su riječi, do sada se ništa nije dogodilo. Moramo osigurati da strana potražnje bude fair Dan je prijedlog u izvješću o jednom razumnom pristupu o opskrbnom odnosno dobavljačkom lancu i kaže, tu se kaže koje robe se mogu uvesti u Europu i čekam na to, čekam da komisija sljedeće godine izađe sa prijedlozima kako bismo imali zakon o tome u Europi. Što se tiče Amazonije, to se ne tiče samo Bolsonara, Nedavno smo nedavno smo vidjeli glasanje u Brazilu pokazalo je da 80% ljudi u Brazilu je protiv krčenja šuma, dakle moramo osigurati da se čuje njihov glas. Hvala. Sljedeća govornica, sljedeći govornik Stefan Bižu. Hvala predsjednice. Ovo je poruka za svakoga od nas. Želim vas pitati što mislite kakav je smisao ovoga što mi radimo ovdje u smislu izgradnje e, budućeg svijeta koji će biti pravedniji, koji će staviti čovjeka i okoliš u središte svake naše radnje. Dakle, koji je smisao toga svega ako ćemo istovremeno pristati da e, na pored Europe, dakle pored Francuske Gvajane, dakle ekstremno desna vlada u Brazilu dopušta da se hladnokrvno izvršava e, kriminalni plan uništavanja Amazonije. Kriminalan je protiv domorodačkog stanovništva, kriminalan je protiv naše zajedničke baštine, svjetske bioraznolikosti, kriminalan je i za E, buduća pokoljenja. Dakle, riječi nisu dovoljne. Tisuću puta smo rekli, tisuću puta su naša upozorenja se razbila e, od arogantni cinizam tog ekstremno desnog predsjednika. Jer dok smo mi bili u izolaciji kako bismo se borili protiv koronavirusa, svi zajedno, e pa tamo u petom mjestu u Brazilu nekoliko dana e, 115 e, površina od 115 nogometnih terena, šume je iskrčeno. Dakle, ne boriti se protiv krčenja šume znači da smo suučesnici u zločinu, programiranom zločinu e, protiv budućnosti e, čovječanstva. Mi sma, sanjamo budu, svijetu budućnosti, ali kako bi to postojalo, naš svijet mora disati, a to ono diše zahvaljujući dva plućna krila, plavo plućno krilo ocean i zeleno plućno krilo e, Amazonija. Mi sanjamo o budućem životu, da će naše sudbine biti povezane, dakle gdje god da bil na planetu i vrijeme da se djeluje. Prije 50 godina jedan znanstvenik nas je upozoravao e, od opasnosti E, mahanja krila e, leptira u Brazilu. E pa ako ne budemo ništa poduzeli, više neće biti niti leptira, a niti ljudi. Hvala. Sljedeći govornik je Martin Heusling iz e, Kluba zelenih. Izvolite. Poštovani kolege, nikada nećemo naći cijepivo protiv klimatskih promjena, to je jasno pitanje gubitka bioraznolikosti i klimatskih promjena treba postati prioritet kad se završi kriza sa covidom. Kada govorimo o Brazilu, tu se radi o vladi koja besramno koristi krizu kao paravan za dalje krčenje šuma i mi to ne možemo dozvoliti. Dakle, vlada tvrdi da nema krčenja šuma u Brazilu i mi moramo djelovati. Svi koji prave dogovore s tom vladom su krivi za uništavanje kišnih šuma i kršenje ljudskih prava domorodačkog stanovništva u toj regiji. Moramo to jasno reći. Mi smo i dalje drugi najveći uvoznik soje u svijetu. Naša poljoprivredna politika proizvodi meso sa stočnom hranom koja se uvozi iz Brazila. Moramo mijenjati našu poljoprivrednu politiku i to je ključni dio u svemu ovome. Ja pozivam njemačku vladu da osigura eh, da skine sa dnevnog reda predsjedavanja Mercosurom, umjesto toga posveti pozornost klimatskim promjenama i bioraznolikosti. Hvala, sljedeći govornik je Izabel Santos iz kluba socijalista. uz são esmagadores. Em 2010... E Hvala lijepa. Imamo grozne brojke koliko je e, terena izgubila Amazonije. 2019. godine područje od nebrojenih e, nogometnih stadiona. I ove godine već raskršćeno je jako velike teritorije Amazonije a brazilska e, je e, je vlada e, ta koja dopušta da se ruše mnoge stvari u Amazoniji. Oni jednostavno grabe zemljište iz rezervata i ovo što se sada događa pokazuje da će e, se omogućiti samo da ti grabežljivci koji se jagme za zemljištem da oni dobiju još više zemljišta. Situacija ove godine je tragična. Tragična za ljude, tragična za okoliš. Bolsenarovi eh, politika je urodila mnogim negativnim posljedicama, uključujući i ubojstvima, koje su sve nekažnjena, a zbog pandemije ne, se na to manje obraća pažnja. Pitanje je što još možemo učiniti prije nego li što bude prekasno kako zaštititi prašume, ljude koji tamo žive i sve koji brane te prašume. Trebamo e, se boriti protiv nekažnjivosti, ali moramo napraviti i puno više. E, moramo proizvode vezane za kršenje šuma jednostavno izbaciti iza velikih opskrbnih lanaca. Europska poduzeća trebaju toga odustati, to je moguće povjereniće. Hvala. Sljedeći je Tomas Vajc iz Reda Zelenih. Hvala, predsjednice. Skoro 10.000 tisuća e, četvrnog kilometara godišnje e, se iskrči u Vidnja Kraljevina sama je odgovorna e, za ekvivalentu 500 nogometnih terena govedine otprilike 95 posto e, krčenja šume je nelegalno, čak i u okviru u okvirima Bolsonarova zakona, a Bolsonaro sve to ohrabruje i kršenje ljudskih prava E, domaćeg stanovništva. Ali mi ovdje smo partneri u tom zločinu, odgovorni smo za iskrčene tisuće hektara i tisuće kilometara zbog uvoza govedine i soje, a ulažemo milijarde eura godišnje, svake godine za boru protiv klimatskih promjena i ulažemo milijarde eura kako bismo podržali europske poljoprivrednike, osobito proizvođače govedine od, da ih se zaštiti od nepravednog tržišnog natjecanja na svjetskom tržištu. Dakle, kako uopće možemo objasniti da ovdje koristimo sredstva da se borimo protiv klimatskih promjena, a potičemo katastrofu e, vani. Dakle, to je, to poput Jekila i Hajda. Dakle, treba stati sa Mercosurom i zabraniti uvoz e, soje i govedine iz Brazila odmah. Hvala. Gospođa Avram iz redova socijalista ima riječ. Hvala. Za vrijeme krize COVID-19 zbog e, nestanka e, onečišćenja došlo je do iznenađujućih pojava. Konačno smo imali zrak koji se mogao disati, u morima i rijekama smo ponovo mogli vidjeti neke vrste koje se odavno nisu viđale, a po ulicama gradova mogli smo vidjeti fazane i e, druge životinje. Dakle, to, to je ono što, smo, što bismo mogli imati 2050. jednom kada se ispune e, sve stavke zelenog pakta, ali vidjeli smo i naličje te medalje. U Amazoni 50 posto drveća više je iskrčeno nego u istom razdoblju prethodne godine. I to ilegalno krčenje šuma je sve brojnije, sve veće. Dakle, mislim da trebamo smiriti svoj optimizam glede dobrobiti eh, koje e, na okoliš mogu imati neke zemlje koje želimo da nam budu partneri. Dakle, moramo nametnuti malo teže, odnosno zahtjevnije uvjete za suradnju s nama. Kao izvjestiteljica u Sjeni za ovo izvješće znam koje napore trebaju uložiti vlasnici šuma u EU kako bi se ispoštovali, ispoštovali sve stavke ekološkog plana, ali ako ne budemo nametnuli sve te uvjete i drugima, ne samo da nećemo moći zaustaviti krčenje Amazonije, već ćemo e, stvoriti nepravednu konkurenciju i izgubit ćemo. Dakle, taj zeleni pakt, e, plan je naš, ali ne samo naš. Hvala. Sada gospodin Holmgren u ime zelenih. Hvala. Amazonija, za nju se kaže da su pluća zemlje. No, Ovdje vidimo da je Amazonija jedno, jedno od najosjetljivijih područja. Evo, ja sam po struci meteorolog i svjesni smo rizika kojima smo izloženi kojima ćemo biti su izloženi ukoliko Amazonija nestane. Značaj Amazonije je ogroman. Dakle, to to je provjereno i dokazano, o tome ne treba ni raspravljati ovdje. No, ima nekih u ovoj vječnici koji misle da je gospodarstvo to treba prevagnuti. Pa da li stvarno vjerujete da li stvarno vjerujete da možemo pristati na to da se šuma iskrči zbog govedine? Da pojedemo to plučno krilo? Ako to ne mislite, onda treba ovdje djelovati kako bismo mogli vidjeti nas i živjeti i preživjeti na svom planetu. Hvala. A sada dajem riječ povjereniku Sinkeviću su predsjednice, uvaženi zastupnici. Današnja rasprava uputila jasnu poruku parlamenta da borba protiv krčenja Amazonije jest prioritet u skoro svim eh, klubovima zastupnika. I jasno se vidjelo da postoji svijest o više o, više slojnosti problema koji se tiču Amazonije, a i stanovništva i da se tome treba pristupiti na holistični način u kontekstu eh, rada sa zemljama partnerima u regiji. Vi ste, gospođo Megines, s pravom rekli da moramo sagledati kompleksnost opskrbnog lanca. To je itekako istinito i izazovno, ali budite sigurni da upravo tako postupamo. Ja doista blisko surađujem s svim kolegama kako bismo okoliš, poljoprivredu, trgovinu, zdravstvo i klimu e, deforestacije sagledali. I budite uvjereni da komisija ne pruža samo značajnu tehničku i financijsku podršku zemljama regije kako bi se borili protiv ovih, borili s ovim izazovima. Mi razgovaramo i slušamo domorodačko stanovništvo koje je pod izravnim utjecajem toga svega i ugroženo, kao što ste to s rekli vi, gospodo Burhard i Matijas. Dakle, radimo i sa domaćim politikama kako bismo smanjili europski klimatski otisak. Zajedno surađujemo sa Europskom službom za vanjsko djelovanje i diplomatskim službama država članica Europske unije. Dakle, koristimo sve raspoložive diplomatske kanale kako bismo se bavili ovim važnim temama Komisija već djeluje kako bi podržala napore diljem svijeta kako bi se borilo protiv e, uzročnika deforestacije i zaštitilo prava domorodnog stanovništva i lokalnih zajednica koje ugrožava um, jagma za zemljištem e, i krčenje šuma. Dakle, pomoću pratiti izvješće na vlastnu inicijativu gospođe Burkhardt i pravnog okvira da se e, borimo protiv e, krčenja šuma. Dakle, nakon brojnih godina i štete koju se teško može popraviti, u svakom slučaju imamo COP26 u Glazgovu i jasno je da smo sada na, ključnoj na ključnom raskrižu moramo pojačati napore kako bi se očuvali važni ekosustavi poput e, šuma. To nije samo rješenje za klimatske promjene i bioraznolikost, već tu treba ostvariti održivost i otpornost i želim odgovoriti mnogima koji su spomenuli vladu i vlast u Brazilu. Mi se obraćamo nacionalnim vlastima pa i brazilskim da donesu jasne korake kako bi se surađivalo i na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Mi smo spremni pružiti tehničku pomoć kako, bismo, kako bi se zajamčilo da deforestacija rapidno i konsekventno se smanjuje. Dopustite da se složim također i s gospodinom Stefanutom koji nam se podsjetio da e, problem deforestacije nije nešto što postoji samo u inozemstvu, već e, i kod nas u Europi, blizu nama u Europi. Mogu vam samo reći da blisko pratim e, razvoj situacije u Europi i namjeram poduzeti jake mjere i na domaćem području. S obzirom da je veliki broj vas spomenuo slobodno-trgovinski sporazume, dopustite da vas podsjetim da svi naši moderni slobodno-trgovinski sporazumi sadrže ambiciozne iako nesavršene odredbe za promicanje trgovine i održivog razvoja. Dakle, to što zaključujemo e, sporazume o pridruživanju sa zemljama Merkosura ne znači da e, podržavamo sve mjere u svim područjima, to je jasno, ali na taj način možemo imati e, uzajamne obvezujuće obveze kao u okviru Pariškog sporazuma. Dakle, na taj način održavamo dijalog i radimo sa Brazilom i cijelom regijom i jedni druge potičemo da ispoštujemo od mjere koje, oko kojih smo se dogovorili. Radimo, surađujemo i po pitanjima okoliša. Zemlje Merkosura, među kojima i Brazil, imaju jasne, jasno preuzete obveze protiv deforestacije u Pariškom sporazumu. Dakle, jačanje privatnog sektora kao što su brazilski proizvođači mesa, njih se potiče da ne koriste dakle plodove krčenja šuma u Amazoniji. Uvaženi zastupnici, za kraj mogu reći da da, imamo još puno posla pred sobom i nastavit ćemo raditi na zakonodavnim prijedlozima koje ćemo vam predstaviti iduće godine i raduje me što ću surađivati s vama na po pitanju ove važne teme. Hvala. Hvala vama. Hvala na sudjelovanju u raspravi. Zaključujemo u raspravu i pravimo stanku do 1.30. Hvala.